Ah, tijela Francuske republike su mi poslali zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnica Le Pen i Marie Christine Boutonnet, a se u sklopu istrage koju je započeo sud u Parizu. U skladu sa pravilnikom ove su zahtjevi upućeni odboru za pravne poslove Europskog parlamenta.